Dobar dan kolege. Dopustite mi da vas pozdravim na sastanak danas popodne. Ja se zovem Dita Aranzova, ja sam potpredsjednica Europskog parlamenta i zadužena sam i za odnose s nacionalnim parlamentima i stoga vam želim zaželiti srdečnu dobrodošlicu svima vama i vrlo mi je drago što imam prilike supredsjedati uh, ovom raspravom danas popodne. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti ovdje gospodina Gordana Marasa kao drugog supredsjedatelja. On je e, predsjednik odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora i on će predsjedati ovim sastankom odmah nakon mog uvodnog govora. Kao što znate, ovaj sastanak naše interparlamentarne konferencije e, tiče se vještina i poslova za uključivi rast. Što možemo naučiti jedni od drugih? Kao što znate, razvoj vještina i sposobnost prilagođavanja e, radne snage tržištu rada, posebice u okviru digitalizacije gospodarstva je nešto što je već dugo e, prioritet e, Europske unije pa i Europskog parlamenta. Tijekom protokol saziva je stoga Europski parlament usvojilo nekoliko relevantnih rezolucija u tome, primjerice stvaranje E, tržište rada koje će biti konkurentno za 21. stoljeće ili smo radili na novoj agendi vještina za Europu. Te smo govorili i o tome da trebamo imati životno učenje, da moramo razvijati e, radnike na tim radnim mjestima. Govorili smo o kvalifikaciji, o doškolovanju e, i o drugim temama. Kao što svi znamo, istodobno Obrazovanje i stjecanje vještina su e, prije svega u nadležnosti država članica i stoga je važno da Europski parlament i druge europske institucije zaprime i stajališta nacionalnih parlamenta o tome kako bismo se pobrinuli da su naše europske politike e, komplementarne nacionalnim akcijskim planovima te da vam možemo pružiti podršku gdje vam je to potrebno kako biste se prilagodili tom svijetu koji se mijenja. Uz tih nekoliko kratkih primjedbi sada već dala riječ su gospodinu Marasu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo potpredsjednice, gospođo Aranzova. Dragi kolege iz svih e, država članica Europske unije, zastupnice Europskog parlamenta, nadam se da ćemo danas imati podnosnu raspravu o ovoj vrlo važnoj temi. Ja mislim da svi znaju da su vještine i poslovi e, za uključiv rast vrlo važna tema za Europsku uniju i pripala mi je čast da predstavim prve govornike, to će biti kao prvo povjerenik za rana mjesta i socijalna prava iz Europske komisije. Imate riječ za uvodne primjedbe, gospodin Nikolas Šmit, izvolite. Hvala vam, gospodo predsjedavajući uvaženi zastupnici. Vještine su ključne važnosti ako želimo imati uključivi održiv rast u kontekstu zelene i digitalne tranzicije. Moramo reći da ovaj sastanak dolazi u pravo vrijeme zato što je Europska komisija danas ujutro usvojila čitav niz važnih strategija. Imamo tu strategiju za digitalni razvoj u Europskoj uniji, zatim bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji, zatim isto tako i dokument o podacima. I stoga je ovo doista pravi trenutak za raspravu o vještinama. Zato što, kada se radi o svim tim važnim područjima, su vještine te koje doista tu igraju odlučujuću ulogu. Bićemo uspješni po pitanju digitalne transformacije samo ako uspijemo pripremiti ljude na tu digitalnu revoluciju. I vi ste stoga izabrali prave teme i u pravom trenutku. I stoga istodobno radimo i na toj digitalnoj transformaciji, a želimo također i pojačati i e, agendu za vještine i to sada već na samom početku e, ove Europske komisije. Razvoj vještina nešto je što je i glavno načelo Europskog stupa socijalnih prava i tu ukazujem na to koliko je to važno. U Europi imamo značajne manjkavosti što se tiče vještina, postoje, postoje značajna nepoklapanja, a više od 20% odraslih Europljana nemaju um, zadovoljavajuće razine osnovne pismenosti, matematičkih vještina, a mnogi njih, za mnogi njih su e, teške i digitalne vještine. E, ima određen postotak radnih mjesta koji sada traži ipak određenu razinu digitalnih vještina, a to traži zapravo i život u društvu u cijelosti. E, kolaborativna ekonomija, robotizacija, e-usluge, za sve to je potrebna radna snaga koja će imati potrebne vještine. Ali prema indeksu e, digitalnog gospodarstva i društva Europske komisije iz 2017. E, godine 43% europskog stanovništva imalo je nezadovoljavajuću razinu digitalnih vještina, a 17% i uopće nisu imali te vještine. Odrasli ljudi koji e, imaju niske vještine su jako izloženi riziku nezaposlenosti, a između 2002. i 2016. godine je zaposlenost e, nisko kvalificirane radne snage u Europu opala za 10%. Ali to nije jedini rizik. Ljudi koji nemaju osnovne veštine, uključujući i osnovne digitalne veštine, isto tako možda više nisu sposobni na učinkovit način interagirati e, sa svojim sugovornicima u svakodnevnom životu što se tiče kupovine, ali isto tako i primjerice pristupu zdravstvenih, zdravstvenim uslugama. To je društveni imperativ, ali i ekonomski imperativ. Moramo ulagati u vještine kako bi ostali dalje tržišno konkurentni. Imamo digitalizaciju, autonomizaciju, umjetnu eh, inteligenciju i gospodarstvo sa nutom stopom misija. Tu su sve novi fenomeni koji će tražiti određene vještine. Od eh, poljoprivrede do usluga, do toga da se moramo samo tome prilagoditi, gotovo polovica trenutne radne snage morat će u značajnoj mjeri doživjeti e, doškolovanje u idućih pet godina. A to je važno posebice za malih i srednja poduzeća, zato što se njih posebice tiče ta digitalna transformacija, na njih je utjecaj najveći. A 79% malih i srednjih poduzeća su jasno rekla da su im potrebne barem osnovne digitalne vještine i da je za njih glavni problem što se tiče e, doškolovanja svoje radne snage da su to financijski troškovi s time povezani što znači da vidimo kako su ti izazovi za to veliki po, jedan posao tijekom cijelog života više nije e, nešto što dozava stvarnost. Ljudi će morati promijeniti deset pa možda i više poslova i bit će tu um, različitih digresija unutar njihove profesionalne e, karijere, što znači da je naše tržište rada obilježeno velikom mobilnošću, a kako bi mobilnost postala prilika za sve, se moramo pobrinuti da ljudi imaju taj osjećaj sigurnosti. A sigurnost znači da će ih se popratiti kroz tu tranziciju, kroz tu promjenu radnih mjesta, a jedna važna tema pritom su svakako vještine. E, kako ćemo osigurati njihove prihode, to je jedna druga tema, a kao treće njima je svakako potrebno i određeno vodstvo jer je vrlo lako nekome reći eto pa morate promijeniti e, posao, morate dobiti bolje vještine ili vas moramo prekvalificirati ili doškolovati, ali kako bi to bilo uspješno ljudima je obično potrebno ipak nekako vodstvo. Kako bi se suočili s tim izazovom treba nam jedna nova agenda e, za vještine gdje ćemo naglasiti i kolektivnu odgovornost, ali isto tako dati odgovarajuću ulogu i pojedincima. I zbog toga mislimo jačiti e, Europsku agendu za vještine. To moramo napraviti dakle, na europskoj razini, ali prije svega to moramo napraviti zajedno s državama članicama, a posebice tako i sa poslovnim sektorom i sa socijalnim partnerima. Komunikaciju s tim u vezi ćemo usvojiti u ožujku. Revidirana agenda za vještine to je stažurirana agenda za vještine, ima tri glavna cilja. Kao prvo, želimo osnažiti radnike i e, govorimo tu o prekvalifikaciji i doškolovanju. Zatim isto tako tražimo i obvezu od strane poslovnog sektora da će provesti tu strategiju prekvalifikacije i doškolovanja za svoju radnu snagu, znači da tu moramo dobiti odgovarajuće financijske obveze od njih i kao treće ako želimo biti uspješni moramo provesti čitav niz e, ključnih e, aktivnosti gdje moramo proizvesti tu prijeko potrebnu promjenu. A kada govorimo o promjenama onda moramo naravno raditi i na mentalitetu ljudi, da pokažemo da su prekvalifikacija i e, doškolovanje nešto što nije nešto što će ih ograničiti, već što će im predstaviti priliku. Tržište rada se mijenja, radno okruženje se mijenja, poslovi se mijenjaju, a promjena posla može biti i dobra prilika za ljude jer su možda ta nova radna mjesta takva da su manje teška, da su manje komplicirana nego ono s čime su se ljudi bavili dosad. U ožujku ćemo također iznijeti i preporuke za um, smjernice vijeća za obrazovanje i e, školovanje. To ćemo povezati sa zelenim tranzicijama. Tu su ključni elementi to da želimo e, potaknuti mobilnost učenja, povećat ćemo i financiranje za Erasmus, te ćemo snažiti pristup cijeloživotnog učenja unutar vokacijskog treninga. Cilj svega toga je da damo tome svemu dodatnu vrijednost što znači da moramo doista raditi na e, promicanju e, stručnog e, i strukovnog obrazovanja. Radi se o tome da usvojimo vještine koje će nam biti potrebne u budućnosti. Trebamo dobro prognostiku isto tako da znamo koje će ne biti potrebno u budućnosti i da se ta informacija može bolje isto tako um, proslijediti i e, biti raspoloživa diljem Europske unije. Naravno da moramo isto tako imati na umu da većina ljudi razvije različite vještine kroz rad, kroz njihovo životno iskustvo, kroz dobrovoljni rad i da sva ta iskustva često nisu dovoljno dobro priznata i da ih se ne može, moći, ne može dobro iskoristiti. I to je stoga isto tako jedna dimenzija na koju se moramo usredotočiti Posebice postoji ta potreba da više podržimo pojedince kada se radi o procesu e, priznavanja kvalifikacija, da imamo osobno savjetovanje, tehničku pomoć i financijsku pomoć za pojedince, jer sve to može e, doprinijeti priznavanju njihovih e, vrijednih vještina koje ne bismo trebali e, potratiti. Imamo već sada europska financijska sredstva za to, već sada imamo neke dobre primjere. Imamo određen broj država gdje pokušamo e, raditi s njima da, da razviju svoje politike za vještine i da se njihove politike za vještine e, malo izmijenje, a pomoću Europskog socijalnog fonda su mnoge države jako promijenile posebice njihov sustav sukovnog obrazovanja i e, kvalifikacija. Za zaključak moramo učinkovito raditi na svim razinama. Europa mora ulagati na europskoj razini, ali i na nacionalnim razinama, a komisija je pritom spremna pomoći državama članicama kako bi znali kamo usmjeriti ta ulaganja i da radimo na jedan e, učinkovit način na jednoj primjerenoj strategiji za vještine. I doista se nadam da ćemo putem ovih rasprava koje ćemo voditi moći također E, penjeti te poruke i onda i u vaše parlamente zato što je na kraju krajeva na e, državama članicama da e, ta strategija za vještine doista postane priča uspješnica. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Šmite na ugodnim riječima. Vrlo mi je drago što ste nas jučer i danas podržali i hvala vam na vašim doprinosima. Drugi eh, uvodničar je gospođa iz Finske, to je gospođa Melija Kiloninen. Ona je potpredsjednica u velikom odboru u Finskom parlamentu. I gospođo Kiloninen, izvolite, imate sada riječ. Thank you. Dear ladies and gentlemen, first... Drage dame i gospodo, Evo želim zahvaliti svim organizatorima što su organizirali ovaj sastanak i meni je zadovoljstvo podijeliti neke ideje iz Finske koje će, nadam se, e, poslužiti kao dobra početna točka za danju raspravu. Evo, mi smo istinu... Uh, usred jedne četvrte industrijske revolucije koja je obilježena digitalizacijom, povećanjem globalizacije, ali također i razvojem zelenih politika. Jedan od glavnih izazova je upravo boru protiv klimatskih promjena, ublažavanje negativnih posljedica. E, digitalizacija može naš život učiniti jednostavnijim, može stvoriti nova radna mjesta u svakom e, sektoru života, uključujući i obrazovanje. I mislim da možemo reći da je svijet u istinu sada e, zapravo danas u našim rukama. Što to znači? To znači da i one najmanje poduzeća mogu ponuditi svoje usluge i robu e, ulazeći na tržišta na čitavom planetu. Negativni aspekt e, ovih vrlo snažnih procesa evolucije, a to je da će nestati mnoga tradicionalna radna mjesta i zanimanja koje će mnoge osobe ostaviti u opasnosti da izgube trenutno radno mjesto, da ne nađu novo. Dakle, tko će izvući e, nekakve dobrobiti od takvih promjena? To će e, ovisiti od kapaciteta naših obrazovnih sustava koje će pomagati ljudima da održavaju svoje e, kapacitete, kvalifikacije, da se doškoluju i da nastave s karijerom. Moramo vrlo pažljivo pratiti da vidimo što će se događati u uslužnom sektoru, u energetskom sektoru, u znači sektoru graditeljstva, prometa i tako dalje. Te također moramo proučiti svoje elemente koji će biti promijenjeni u svim našim obrazovnim sustavima. E, dakle, postojaće nova radna mjesta, ali pitanje je kakve vrste. E, naš obrazovni sustav bi trebao biti e, vrlo znači fleksibilan, otvoren, reagirati. Pitanje je je li on uistinu takav. Jesmo li mi kao političari otvoreni dovoljno da se možemo suočiti sa tom stvarnošću. Vjerujem da smo imali dovoljno vremena da utvrdimo kroz izvješće e, znači finske vlade transformaciju e, znači finskog društva za razdoblje između 2021. E, i 2027. u kojem smo utvrdili koji je sto kojih je 100 tehnologija koje najviše obećavaju te novih 200 zanimanja. E, radili smo na tom dokumentu koji uistinu pokazuje da ako ćemo biti inteligentni po pitanju našeg obrazovnog sustava, znači ćemo više rješenja e, i e, s obzirom na to da ćemo izgubiti neka stara radna mjesta, s obzirom na te epohalne promjene, moramo ih moći nadoknaditi. Tehnologija je brža od naših, od naših političara i također od našeg obrazovnog sustava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 a stvarnost kada mi započnemo sa pripremanjem nekog, nekog novog zanimanja već se stvarnost promijenila. Dakle, e, ta e, nova istraživanja koja se provode vrlo često e, ubrzo postanu zastarila. Naši političari su ti koji bi trebali imati hrabrosti da uistinu gledaju u budućnost tražeći rješenja koja će dati odgovor na stalni razvoj tog obrazovnog sustava koji gleda ka razvoju i ka težnjama ovog današnjeg svijeta i potrebama današnjih radnika. E, kada dođe do nekog novog e, događaja, najčešće ono što je najteže, a to je promijeniti smjer, znači osobni i filozofski smjer te naše razmišljanje o određenim stvarima. Za naše političare to je još jako, mm, još teže. Dakle, mi smo ti koji smo uvijek radili stvari ovako ili onako, zašto bismo ih sad trebali promijeniti? E sada da vidimo što se e, mijenja i što bi se u Finskoj trebalo napraviti. Dakle, ono što se kod nas primjećuje, to je da nam trebaju e, kraća vremena, znači osposobljavanja, odnosno odgovaranja, također po mjeri za možda odrasle osobe koje nemaju e, nekakve kvalifikacije, te također i one osobe koje ulaze u e, sektore gdje dolazi do velikog tehnološkog razvoja. To vrijedi i za žene i za nove radnike koje se trebaju dokvalificirati, doškolovati. Također trebamo osigurati financijske resurse koje će podržati promjenu tog sustava obrazovanja i korištenje na učinkovit i pametan način. Što mi ovdje financiramo? Nešto novo što daje dobre rezultate na tržištu rada ili se samo ograničavamo na to da ponudimo nekakvo obrazovanje da bismo napravili zapravo bilo što za osobe, a da pritom ne analiziramo konkretne e, potrebe i da se ne informiramo o potrebama industrijskog sektora. Dakle, ono što moramo napraviti, a to je razviti snažne mehanizme kako bismo mogli e, donijeti političke odluke na temelju analize trenutnih potreba. Dakle, prvo moramo vidjeti što se promijenilo i što treba napraviti. Također moramo gledati u budućnost e, kada ćemo savjetovati e, po pitanju, davati e, znači savjete po pitanju izbora buduće karijere. Također moramo osigurati pristup boljoj razini obrazovanja i osposobljavanja kroz online učenje E, također i kroz pružanje informacija koje će biti svima dostupne. Sve to se mora događati jako brzo i na otvoren način. Također moramo osigurati i studije koje će ponuditi e, usavršavanje vještina boljeg menadžmenta. Sve to kako bismo se mogli bolje pripremiti za budućnost. Ono što nama treba, a to su i duža razdoblja za političke odluke e, koje moramo donijeti na temelju analize budućnosti u skladu sa savjetovanjem, sa istraživačkim institucijama institutima, poduzećima, nevladinim organizacijama i tako dalje koje moraju surađivati. Također moramo raditi i na razvoju e, naših e, mladih uključujući ih u naše društvo na sve moguće načine. Finska vlada je najavila e, da želi promijeniti dob obaveznog školovanja u, u Finskoj znači žele da se ta granica pomakne na 18 godina kako bi se izbjegla daljna marginalizacija. Želi se osigurati e, lakši pristup e, s e, tim strukovnom obrazovanju, ali i srednjim školama i također bi škole trebale biti besplatne kako bi se maksimalno olakšalo obiteljima i djeci. Na taj način želimo se suočiti sa nejednakostima koje, su, koje se primjećuju u samom obrazovanju. Osim toga, Evo, ja ću sada ovime zaključiti e, svoje izlaganje. Mi želimo da ovo bude zaista jedan konstruktivni susret u kojem će svatko iznijeti svoje iskustva i naučiti nešto od onog drugog. Želimo izbjeći iste greške i mislim da je to ključno. Moramo pokušati čuti što su bili najpozitivniji rezultati kod nekih drugih te ih pokušati prenijeti u naše stvarnosti i naše živote. Budućnost će sigurno doći, ali nemojmo se brinuti zato što istovremeno moramo raditi i na temeljima, na našim stupovima, a mi ćemo uspjeti preživjeti ako ćemo moći gledati u budućnost zajednički djelujući pametno na razini Europske unije država članica. Zahvaljujem gospođo Kilonen. Treći govornik je gospodin Ante Babić iz Hrvatskog parlamenta. On je e, član, e, predsjednik e, našeg odbora za rad mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvolite. Zahvaljujem gospodine Maras, gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici, dame i gospodine, sad ću nastaviti na hrvatskom jeziku. Mi je zadovoljstvo u ovoj prilici obratiti vam se danas i reći nekoliko riječi o ovom važnom pitanju koje su nam zapravo vještine i koji su poslovi potrebni kako bi potaknuli održivi rast našeg europskog gospodarstva, zajedničkog gospodarstva u današnje vrijeme velikih izazova. Dinamičan tehnološki razvoj, globalizacija, demografske promjene i starenje stanovništva mijenjaju brojne društvene aspekte pa tako i sam svijet rada. novo doba podrazumijeva i nove tehnologije i nove trendove kao što su internet robotika virtualna stvarnost ili umjetna inteligencija. time se iz temelja mijenja svijet i način na koji surađujemo mijenja se naše radno okruženje društveni odnos te javni ali i privatni sektor. taj proces se u europi ali i kod nas u hrvatskoj ogleda i kroz sve veću potražnju za kvalificiranim radnicima i u svim sektorima gospodarstva. uz formalno obrazovanje moderni svijet rada traži dodatne vještine od općih vještina do digitalne pismenosti i specifične profesionalne stručnosti o čemu je posebno govorio i gospodin Schmidt. samo inovativna i konkurentna radna snaga danas može pokrenuti produktivnost i gospodarski rast. stoga smatram da je neophodno povećati ulaganja u kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje kao i u cjeline politika tržišta rada i cjeloživotno učenje i profesionalno usmjeravanje kako bi se odgovorilo na trenutne ali i buduće izazove. prvi korak prema tom cilju je usmjeravanje obrazovnog sustava prema zanimanjima koje nedostaju na tržištu rada te prema onim zanimanjima koja će se u budućnosti najviše razvijati. nešto slično je govorila i kolegica iz finske u tom smislu važno je partnerstvo između obrazovnog sustava i tržišta rada i bliska suradnja socijalnih partnera i poslodavaca u zajedničkom osmišljavanju i provedbi gospodarskih politika te politika zapošljavanja nadalje u kontekstu gospodarskog razvoja i potreba za brzim prilagodbama i odgovorom na izazove jasna je ključna obaveza kontinuiranog i cjeloživotnog obrazovanja i stjecanja vještina potrebnih za uspješnu prilagodbu promjenama jer kontinuirano usavršavanje radne snage doprinosi većoj konkurentnosti i boljoj zapošljivosti u hrvatskoj je sustav pružanja usluga cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja bio fragmentiran. aktivnosti su se preklapale i u sustavu smo uočili nedovoljnu koordinaciju pojedinih dionika u sustavu obrazovanja ali i u sustavu zapošljavanja. stoga smo formirali jedan forum za cjeloivotno obrazovanje i profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere koji čine državne institucije na jednoj strani to su ministarstva javne ustanove agencije socijalni partneri komore udruge poslodavaca sindikati i drugi dionici koji su vezani za sveučilišta i strukovne udruge. forum je usmjeren ka promicanju cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja kao sastavnog dijela cjeloživotnog učenja zapošljavanja i socijalne politike drago mi je da je ovaj forum prepoznat i na europskoj razini i istaknut je zapravo kao primjer dobre prakse. osim promjena u obrazovnom sustavu i cjeloživotnom obrazovanju iznimno je važno ulagati dodatne napore prema stvaranju održivih i kvalitetnih radnih mjesta time potičemo poduzetništvo kao i ulagati u same vještine kako za mlade tako i za starije radnike nezaposlene i zaposlene koji su suočeni s promjenama u svojim gospodarskim sektorima uslijed brzih promjena u našem društvu. obzirom na demografske pokazatelje i starenje stanovništva u europi rekao bih u svim zemljama europske unije sve veći fokus upravo se stavlja na starije radnike te je potrebno ulagati u daljnji razvoj njihovih vještina kao i pružati potpore poslodavcima kako bi ih zadržali u svijetu rada i iskoristili njihove potencijale kao mentore za mlađe generacije radnika i tu su nam loša iskustva. u tom kontekstu republika hrvatska je izmijenila zakon o mirovinskom osiguranju kako bi sa osobama koji su otišli u mirovinu zapravo omogućilo da i dalje nastave s radom sada to u republici hrvatskoj mogu četiri sata. naravno iznimno su važne i politike na području dokvalifikacije i prekvalifikacije upskilling i reskilling pri čemu je važno naglasiti da su one zajednička odgovornost svih dionika procesa i javnih tijela i poslodavaca i samih zaposlenika ali i komisije i ovo što je govorio povjerenik gospodin schmidt. moram naglasiti da ključnu ulogu u razvoju i prilagodbi obrazovnog sustava i programa prilagođenih potrebama gospodarstva kao i osiguravanju sustava podrške u smislu financijskih ali i nefinancijskih poticaja za razvoj vještina upravo ima javni sektor. u tom smislu hrvatsko predsjedanje pozdravlja inicijativu europske komisije za ažuriranjem agende vještina za europu kao i ojačavanje garancije za mlade o tome smo govorili i jučer te se zalaže za primjenu inovativnih rješenja koja će pomoći osobama svih generacija u upravljanju vlastitim karijerama želio bih naglasiti da su u hrvatskoj kao mladoj članici europske unije upravo europske inicijative poput garancije za mlade pomogle da provedemo strukturne reforme u pojedinim područjima i na kvalitetniji način formiramo politike za ciljne skupine. zaključit ću ovo obraćanje s uvjerenjem da su u ovom kontekstu na europskoj razini neophodni kontinuirani napori svih država članica u razvijanju alata za predviđanje budućih potreba tržišta rada kao i učinkovitih alata za individualiziranu procjenu postojećih vještina i kompetencija radi planiranja daljnjeg razvoja karijere svakog zaposlenog. svi u europi mladi i stari trebali bi imati pristup jednoj pravovremenoj i prilagođenoj podršci uključujući različite vrste osposobljavanja kako bi se poboljšale šanse za dobivanje jednog kvalitetnijeg posla ali i pokretanje vlastitog posla. hvala vam na pažnji. Thank you very Babić, Zahvaljujem gospodine Bamić na vašem izlaganju, a sad imamo kao posljednjeg govornika gospođu Claudio Müller iz Njemačkog parlamenta. Ona je članica odbora za gospodarska i energetska pitanja. Izvolite gospođo Müller. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospođo supredsjedateljice, hvala vam što ste mi dali priliku da ovdje govorim, ali kako ne bih e, se izgubila ja u prijevodu, sada ću prijeći na matni jezik njemački. E, poštovane dame i gospodo, prvo jedna primjedba. Kada je došlo do ponovnog ujedinjenja Njemačke, onda je to bilo nešto u novim e, saveznim pokremenima u Njemačkoj što je bilo e, za sve ljude vrlo novo, vrlo naglo i to se odrazilo ne samo na njihove privatne živote nego i na njihove profesionalne živote. Mnogi poslovi koji su postojali na zapadu jednostavno e, nisu bili poznati na istoku, a i mnogi, mnoga radna mjesta na istoku više nisu bila potrebna i stoga su mnogi ljudi stali upravo pred tim izazovom da se moraju preškolovati ili doškolovati. Nisu svi uspjeli uhvatiti se u koštac s time. Ove promjene koje su sada pred nama neće doći do njih tako brzo. Oni su poznati. To su pitanja klimatskih klimatske krize, digitalizacije, te isto tako postoji taj problem sa demokratskim promjenama. Mi možemo i sada anticipirati te promjene, što znači da možemo naše obrazovanje i osposobljavanje tome onda i prilagoditi u Njemačkoj i dalje postoje velike razlike u tome kako ljudi gledaju na osposobljavanje. Dvije tečine svih mjera za osposobljavanje tiču se e, onih koji koji tiču se mjera koji se odnose na radnike. To su radnici koji sami za to izvaju svojih plaća, ali tu postoje razlike među tvrtkama, jer kao što je Nikola Šmit rekao, za mala i srednja poduzeća, pospice za najmanja poduzeća je to jako veliki izazov jer jako često imaju potrebe za time, vrlo često nisu u stanju to platiti niti e, ostaviti svojim radnicima dostatno dovoljno e, slobodno vrijeme za to. A i e, službena razina obrazovanja osobe ima jako velik utjecaj na to koliko ljudi koriste mogućnosti osposobljavanja. 68% ljudi sa visokoškolskim i fakultetskim diplomama sudjeluju u osposobljavanju, 46% onih koji imaju strukovno obrazovanje, a samo 34% onih koji nemaju nikak, nikakvu, eh, nikakvu profesionalnu diplomu i eh, jednostavno ne uspijevamo dopreti još uvijek sa postojećim mjerama do svih ljudi. Eh, još jedna kratka primjedba. U Njemačkoj obrazovanje nije e, federalna zadaća, već je to zadaća saveznih pokrena, što znači da imamo jako fragmentirani sustav, imamo tu različite pristupe, imamo različite troškove s tim u vezi. Imamo i velike razlike u tome koliki su troškovi povezani sa obrazovanjem za svaku osobu. Kad kad se može isto tako koristiti mogućnost dualnog obrazovanja, dakle da osobe idu u školu, ali istodobno i rade negdje na praksi, a kada ljudi rade za minimalnu plaću na nekom radnom mjestu bez diplome, onda jednostavno ne uspiju doći do danih mogućnosti osposobljavanja. I stoga je naš izazov taj da pokušamo posjeći da svatko može proći kroz osposobljavanje e, i e, da svatko može naći e, uopće radno mjesto. U Bundestagu smo sada odlučili da će se izmijeniti e, taj sustav poticaja. Kod nas postoji nešto što se zove BAföG, to su e, studijski krediti koji nisu samo za studente nego i za ljude koji rade u svrhu osposobljavanja i jedan dio parlamenta bi naravno htio u Njemačkoj da se tu ide još i dalje od toga, da e, financijska nadoknada za one koji sudjeluju u osposobljavanju da se oblikuje na taj način da doista mogu pokriti s time sve svoje osobne životne troškove kako ne bi to bila još jedna dodatna prepreka za daljnje obrazovanje i kako e, se osoba ne bi morala suočiti sa jednim gubitkom u svom životnom standardu. Govorilo se o jedinstvenoj kontaktnoj točci za osposobljavanje. To je jedna ideja o kojoj mi raspravljamo kod nas oni koji trenutno nemaju posao, oni mogu tako nešto dobiti. Dakle, Agencija za rad e, nije tu samo da, e, da pomaže u pronalasku novog mjesta, već su tako nudi i mogućnosti osposobljavanja, ali oni su odgovorni samo za one koji dakle u tom nekom zadanom trenutku nemaju posao. Postavlja se pitanje kako bismo mogli to i nadalje razviti da ta agencija bude isto tako kontaktna točka i za ljude koji rade kada se radi o osposobljavanju. To bi rado e, postigli, ali e, određena stigma je vezana uz to kada morate otići na agenciju za rad i zatražiti osposobljavanje. Zatim jedno drugo pitanje je isto tako koliko je poslodavac spreman e, dati slobodno vrijeme radniku za osposobljavanje to je veliki izazov za mala i srednja poduzeća kako da nadoknade to izgubljeno vrijeme, a istotno naravno mora i sam radnik imati koristi od tog školovanja na kraju krajeva. A kada o ovome samo raspravljamo, onda moramo isto tako imati na umu i različite različite sektore na području obrazovanja. Dakle, moramo vidjeti je li ono što trenutno učimo i dalje relevantno. Da vidimo koja su to nova radna mjesta koja se javljuju, kako se stara radna mjesta mijenjaju, koja radna mjesta nestaju, to je jedno vrlo važno pitanje. I vrlo mi je drago što je finska kolegica spomenula isto tako vrlo kratko i pitanje inkluzije, uključivosti. To je isto tako nešto što je važno za osposobljavanje, da proširimo naš pogled, da se udaljimo od onog eh, klasičnog gledišta da imamo poslodavce i zaposlenike, da sve jače uključimo u taj sustav osposobljavanja i gotovo na svakom panelu govorim da trebamo zadržati pogled isto tako i na žene. To je isto tako nešto što često ne radimo kada se radi o mnogim kvalifikacijama, o mnogim e, profesijama. Dakle, sve dok polovicu stanovništva ne uzimamo u obzir kod e, određivanja poticaja, imat ćemo i dalje taj problem sa slučajnom radnom snagom i nećemo ga moći riješiti. Danas ujutro smo već govorili o tome da moramo sada napraviti te sljedeće korake kako bismo doista e, sve stanovništvo uključili u e, te nadolazeće promjene. Ako to propustimo učiniti, onda će to biti problematično za Europsku uniju, ali i za nas, jer će se ljudi udaljiti od nas ako ne vide da u jednom novom digitalnom svijetu dalje imaju određene prilike. A obrazovanje, daljnje obrazovanje i e, prekvalifikacije, upravo ta mogućnost kako možemo sve osobe u to uključiti. Hvala. Mrs. Miller. Zahvaljujem gospođo Miller. A sada smo e, spremni za drugi dio ovog odbora i razmjenu stajališta između članova nacionalnih parlamenta i e, zastupnika Europskog parlamenta. Sad bih htio dati riječ potpredsjednici Čarancovi da vodi dalje ovaj sastanak. Izvolite. Thank Hvala gospodine Maras. E, prvo želim zahvaliti svim panelistima na njihovim uvodnim e, izlaganjima. Siguran sam da, sigurna sam da je to izazvalo razne reakcije, a prije nego što otvorimo raspravu, samo ću vas podsjetiti na to kako ćemo to činiti. Dakle, možete koristiti plavi karton da biste dobili riječ, a ja ću e, uzeti što je više moguće zahtjeva za riječ no molim vas da se vaša izlaganja e, ograniče na maksimalno tri minute. Evo moj prvi govornik e, na e, listi je gospodin Pajčik iz Njemačke. Izvolite. Vielen Hvala vam, gospođo potpredsjednice, za tome što ste mi dali riječ. Ja u Njemačkoj dolazim iz jedne regije koja je poznata gospodinu Šmitu, to je Sarska oblast, to je jedna regija koja je već desetljećima u, jednom, u, jednom, strukturnoj tranziciji u promjenama i to je dakle za već nekoliko generacija sada poteškoća kako se, nositi s time. Ali unatoč tome ni kod nas ove brojke koje je navela gospođa Mile nisu bolje, a je postoji postoji velika razlika između spolova i to se vidi i na kraju profesionalne karijere kada se radi o tome imate li ili ne dostatnu mirovinu, onda se vidi da je siromaštvo u starosti prije svega nešto što ima žensko lice što se odnosi prije svega na žene. I u tom smislu je celoživotno obrazovanje svakako jedna od osnovnih mjera. I e, svijet rada se sada jako mijenja, a kada dolazite iz ovakve regije poput moje, onda znate da je ta promjena, promjena uh, udaljavanje od industrije čelika kao automobilske industrije, udaljavanje od uh, starih uh, rudarskih aktivnosti, da tu obrazovanje ima doista jednu posebnu ulogu u svemu tome. I stoga, po mom mišljenju, mislim da je obavezno postići da se prije svega uzme u obzir što je interes E, zaposlenika i da mogu dobiti odgovarajuću ponudu. U Njemačkoj je to i jedna odgovornost socijalnih partnera da u socijalnim e, ugovorima se to odredi a u političkoj raspravi u Njemačkoj postoji sada jedan novi, e, novi prijedlog od moje socijaldemokratske stranke da može postojati jedno pravo za osposobljavanje i to bi bile tri godine u cijeloj e, karijeri jedne osobe i to bi onda bilo e, nešto malo više od deset dana godišnje e, i tu poslodavci moraju ispuniti svoju odgovornost prema zaposlenicima i moraju i sa određenom energijom to poduprijeti. Vrlo je važno da država tu stvori okvirne uvjete, da stvori odgovarajuće modele za to, e, da onda e, zaposlenik može uzeti tu ponudu, da može to individualno oblikovati prema svojim potrebama i da se tu možemo prije svega uzetočiti onda i na, e, na onaj spol koji je u u zanemarenom položaju. Dakle, moramo vidjeti možemo li naći taj okvir e, da postavimo to na europskoj razini, da to ne radi svaka država za sebe. Pa bi se tako ja mogao zamisliti da primjerice i Europska komisija razmisli o nekakvom minimalnom okviru u tu svrhu. Hvala, gospodine Petri. A sada gospodin Starović iz Slovenije. Izvolite, imate riječ. Hvala za besedo. Spregovoril. Zahvaljujem. Slovenščini v jeziku, ki ga govori dva. Govorit ću na slovenskom. E, želim pozdraviti E, sve sudionike ovog foruma i jako mi je drago što je jedan od prioriteta Europske e, komisije ojačati Europski stup socijalnih prava što će omogućiti veću solidarnost, pravedniju i ravnopravniju Europu i također međusobno povezaniju zajednicu. Htio bih također i pozdraviti izlaganje e, vezano uz ovu socijalnu komponentu koja bi trebala biti ugrađena u naše gospodarske modele. E, to će pripomoći održivom razvoju te jačanju pojedinih regija kako bismo ostvarili inkluzivni i zeleni rast. Također je i važna uloga OECD-a koji će koji će e, pokrenuti projekt Novi pristup gospodarskim izazovima kroz koji će se ojačati znanstvena baza koja bi mogla obuhvatiti kompleksnost čitavog gospodarstva i također vezanost gospodarstva s okolišem i društvom. E, Postoje neki preduvjeti koji moraju biti zadovoljeni. Među njima je i korištenje novih tehnologija te korištenje novih modela za razrade politika koje će u središte pozornosti staviti čovjek čovjeka i njegovu dobrobit. Taj projekt eh, bi trebao ojačati također i strategiju vezanu uz eh, korištenje pametnih podataka, te se želi stvoriti i okvir za politiku za inkluzivni rast. Slovenija eh, je jedan od sudionika u tom programu i također su predsjeda skupinom prijatelja programa. Slovenija se trenutno e, suočava sa velikim problemima koji su vezani uz kvalifikacije i uz stručno osposobljavanje. No, kako bismo mogli predvidjeti upravo e, potrebe za tim novim zanimanjima i potrebe samog tržišta rada, mi smo pokušali razviti e, sustav zato što u prošlosti smo vjerovali da tržište može samo po sebi razriješiti sve probleme, a to je u potpunosti pogrešno. U prošlosti ja sam e, predložio također nešto slično tadašnjem predsjedniku vlade, ali taj moj prijedlog je bio odbijen. Ja se nadam da će sada dobar dio europskih ulaganja biti usmjeren upravo u tome da se provedu ona temeljna istraživanja, te također da će ta sredstva biti odvojena i za one institute i organizacije koji će se baviti istraživanjima e, s ciljem pronalaženja učinkovitih rješenja e, i pravednih rješenja koje će donijeti veću stabilnost za čitavu Europu. 65% djece koje danas pohađaju školu nakon što će dobiti diplomu, oni će imati u rukama zanimanje koje e, danas još uvijek ne postoji. Hvala. Thank you Hvala gospodine Staroviću. Sljedeći na mom popisu je gospođa Kreću iz Rumunjske. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala predsjedateljice, dragi prijatelji. Vrlo je važno učiti iz iskustva drugih. Mi smo u povijesnom trenutku kada moramo zamisliti iskustva koja nikad sad nitko ima. Imao četvrta industrijska revolucija traje kroz poslovni sektor. S nama ili bez nas. Poslovni sektor ne brine puno o tome hoće li ljudi raditi, hoće li biti socijalnog osiguranja, hoće li biti penzijskog e, sustava kakvi će biti proračunski resursi, hoće li se financirati obrazovanje ili će se zaštiti privatnost. To moramo mi. Osim toga Unija nema nikakvi digitalni suverenitet. Oni koji kontroliraju servere mogu kontrolirati i naše, naš mozak kao što smo već iskusili za vrijeme referenduma ili parlamentarnih izbora. Roboti računala će sve više zamijeniti tradicionalne aktivnosti koje su obavljali ljudi. Naš sustav socijalne sigurnosti temeljio se na pretpostavci da svi imaju stabilno i dugotrajno i stalno zaposljenje a da postoje također institucije koje će prikupljati novac, a također ga i okapitalizirati. Digitalna realnost je drugačija. Trebaju nam nove inovativne mjere i nova pravila i porezi jer e, naša realnost je da novac prelazi granice. Moramo imati snagu da e, implementiramo ta pravila i poreze i moramo imati političku volju koju još uvijek nemamo i moramo imati kapacitete koji također nedostaju. I moramo imati na umu da kontroliranje nije uvijek učinkovito, ali možemo barem početi početi tako što ćemo osnažiti ljude putem obrazovanja i obrazovanja i obrazovanja kao što je toliko puta već rečeno. Ne samo obrazovanje djece i mladih, već cijeloživotno učenje kako bi se moglo oduprijeti, kako bi se moglo prilagoditi, zamijeniti radno mjesto, kako bi se mogle početi neovisne aktivnosti. To je najtrajnija e, i politički učinkovita mjera. Ali ta mjera traži promjenu prioriteta kad govorimo o proračunskim sredstvima i trošenjem novaca iz proračuna i to danas, ne za 10 ili 20, godina. Hvala najljepša. Hvala. Sljedeći govornik nam po opisu je gospođa Makar iz Hrvatske. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, Ana predsjedavajuća. Pozdrav svim ostalim kolegama i kolegicama svi smo svjesni da europska industrija mora zadržati konkurentnost u ovoj digitalnoj revoluciji. razvojem digitalnih vještina kod većeg broja ljudi otvaraju se vrata digitalne ekonomije. jedinstveno digitalno tržište u europi ne može se razviti ukoliko se ne riješi nedostatak digitalnih vještina o kojima je danas bilo najviše riječi. pokretanje digitalnih vještina omogućuje otvaranje novih radnih mjesta za sve građane europske unije. nedostatak digitalnih vještina već sada koči inovacije i rast u europi. moramo ukloniti prepreke moramo omogućiti da europljani imaju radna mjesta koja zaslužuju. moramo našim poduzećima omogućiti pristup velikom broju digitalnih talenata u europi nema dovoljno osoba s digitalnim vještinama zbog toga se ne mogu popuniti slobodna radna mjesta u svim sektorima. stopa nezaposlenosti mladih u dobnoj skupini od fifteen do twenty four godine u europskoj uniji iznosi gotovo twenty Više od treine radne snage u irem smislu priblino forty five europskih graana posjeduje samo osnovne digitalne vjetine. hitno trebamo osposobiti oko milijun mladih nezaposlenih za slobodna radna mjesta u digitalnom sektoru i to na vie naina pomou pripravništva, stažiranja, naukovanja i kratkoročnim programima osposobljavanja. snažno treba poduprijeti i prekvalifikaciju vještina radne snage. potrebno je preusmjeravanje i upotreba raspoloživih sredstava za poticanje digitalnih vještina i podizanje svijesti o važnosti digitalnih vještina za zapošljavanje konkurentnost i sudjelovanje u društvu. tu je još važno naglasiti da ict poslovi nude povoljne uvjete i za žene i za muškarce a već je bilo naglašeno koliko je problem sa ženama kod plaća a kasnije i mirovina. tu imamo još fleksibilno radno vrijeme uz veće plaće što je važan faktor u kombiniranju poslovnog i obiteljskog života i zaključno još samo naglasim e, da bi digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa naglašavaju upravo vrijednost učenja novih vještina što jamči napredak i u konačnici zaposlenost kako u gospodarstvu tako i u državnom i javnom sektoru. hvala. hvala And the next speaker, Mrs. Hvala lijepo. Sljedeća govornica je gospođa Kutra Kukuma iz Cipra. Imate riječ. Hvala. Zahvaljujem. Kada govorimo o situaciji sa radnicima na Cipru, ona je zabrinjavajuća i samo reflektira e, neoliberalnu politiku koja se primjenjuje diljem Europe. Oni rade e, na određeno radno vrijeme i tržište rada je deregulirano. Velik dio radnika u Cipru još uvijek nisu pokriveni e, zajedničkim kolektivnim ugovorima, a cipriotski radnici su ti koji pokušavaju naći bolji život u drugim državama. Imamo državu koja e, e, je na taj način oslabila, a druge ranjive skupine kao što su recimo umirovljenici iz dana u dan imaju sve lošiju situaciju. Nama su potrebni pokazatelji unutar ovog europskog e, stupa socijalnih prava. Nama trebaju podaci o tome koliko ljudi živi na rubu siromaštva ili ispod tog ruba, odnosno koliko ljudi je izvan sustava obrazovanja, ali istovremeno i izvan tržišta rada. Također, E, svjedočimo tome e, činjenici da e, velika veličina radnika koji bez obzira na to što jesu zaposleni i dalje trpe siromaštvo, da je taj broj iznimno velik. Ja vjerujem da bi minimalna plaća mogla biti oštrica sa dvije strane, nož dvije oštrice zapravo kada je riječ o europskoj razini. Ono što moramo ojačati, a to je kolektivno ugovaranje i također ojačati našu konkurentnost. Sada ću postaviti jedno pitanje. Što je to što uistinu želimo? Želimo li konkurentnost ili pak želimo dostojanstvenu kvalitetu života naših radnika? Ono što moramo napraviti, a to je stvoriti regulatorni okvir za nove oblike zaposlenja, kako bi radnici bili, e, kako bi poslodavci zapravo bili prisiljeni primjenjivati e, odredbe međunarodne organizacije rada i e, radnih konvencija. Ono što moramo osigurati, a to su i mehanizmi za nadzor, te osigurati bolje radne uvjete. E, to je uvjet bez kojeg nije moguće osigurati dostojanstvena radna mjesta koja će poštivati radno pravo. Također bih htjela izraziti i svoju zabrinutost e, nakon što sam čula povjerenika i druge uzvanike kako su rekli da neće nitko moći imati jedan posao za cijeli život e, i da osoba će vjerojatno mijenjati posao otprilike deset puta tijekom svog radnog života. Također govore i o umirovljenicima koji će se vraćati na tržište rada, a to znači da će se i dalje udaljavati dob za umirovljenje da će se one i dalje povećavati. Također smo čuli i kako se govori o e, cijeloživotnom obrazovanju sa raznoraznim e, specifičnim detaljima i tako dalje. To je u redu, bez svake sumnje. Kada govorimo o cijeloživotnom e, obrazovanju, to je apsolutno pozitivan aspekt i nešto što se već poznavalo u drevnoj Grčkoj. No, stvar je u tome što je jedno cijeloživotno obrazovanje, a drugo je mijenjati kroz cijeli život poslove. Hvala. Thank you very much. The next... Zahvaljujem. A sljedeći govornik na mojoj listi je gospodin Tušek iz Hrvatske. Izvolite. Hvala lijepa, poštovana potpredsjednice Europskog parlamenta, uvažene kolegice i kolege. Kada govorimo o ovoj važnoj temi i izazovima sa kojima se susreću mladi na tržištu rada, nikako ne smijemo zanemariti činjenicu da je Europa suočena sa ozbiljnom demografskom krizom svaka nova generacija manja je za oko twenty od prethodne. mlade obitelji preferiraju istovremeno roditeljstvo i aktivno sudjelovanje u svijetu rada no u realnom životu nije uvijek moguće pomiriti jedno i drugo. primjerice u mnogim je državama omogućen rad nedjeljom međutim nema svugdje vrtića koji rade nedjeljom što dovodi do problema nedostupne skrbi za djecu u odnosu na radne obaveze. Još jedan problem je nedostatak mjesta u jaslicama i vrtićima, posebno u cjelodnevnom boravku, te fleksibilnost poslodavaca u uređenju radnog vremena poslovnih roditelja. To često dovodi i do rodnih razlika na tržištu rada, budući da su najčešće žene te koje nisu u mogućnosti prihvatiti neke poslove kada adekvatna institucionalna skrb za djecu nije dostupna. Poslodavci taj problem nisu prisiljeni rješavati jer je nezaposlenost velika a i nije im u interesu dati posebna prava zaposlenicima s malom djecom ako na to nisu prisiljeni. stoga uz mjere koje države provode svakako moramo senzibilizirati nositelje gospodarstva poslodavce na važnost pronatalitetne politike za daljnju održivost sustava te naglasak staviti na njihovo preuzimanje dijela odgovornosti za ovo područje posebice da je sami razviju i uvedu obitelji prijateljske mjere u svoja poduzeća. Primjerice, autonomna preraspodjela radnog vremena, rad od kuće, ostvarivanje prava na dopuste i slične mjere. A pri tome nam također stoje na raspolaganju i financijska sredstva iz europskih fondova kojima bi se potaknulo poduzeća na uvođenje i održavanje takvih različitih prijateljskih mjera prema mladim obiteljima. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepo. Sljedeći Sljedeća govornica je gospođa Sikut iz Estonije. Izvolite, imate riječ. Hvala. Nema sumnje da očekivanje potreba za vještinama, informacije, la, laka dostupnost e, internetskim e, tečajevima za boku sve to doprinosi tranziciji društva koja nam je potrebna. Ta tranzicija će nam dovesti do digitalne i zelene budućnosti, no naglasila bih i potrebu da se radi na, tamo, na tome kako ljudi razmišljaju, a to je upravo naglasio povjernik Šmet. Prekvalifikacija i rekvalifikacija nije obveza, to je šansa, to je šansa za ljude koji žele raditi i koji žele zarađivati ali obzirom da e, ve više obrazovni ljudi e, će vjerojatno e, radije sudjelovati u takvom obrazovanju nego niže obrazovani ljudi, moramo zapravo razumjeti koje su to prepreke koje ih priječe u dugo cjeloživotnom obrazovanju. U Estoniji mi smo naručili jednu analizu koja je uključila oni koji napuštaju obrazovanje vrlo rado i oni koji nemaju visoko obrazovanje. Vidjeli smo da oni stječu nove vještine kroz rad od svojih roditelja ili sami sebe obrazuju, ali oni se ne doživljavaju kao studenti ili učenici i sve kampanje koje kažu dođite studirajte ovdje ili um, stjecite, te novi vještine ili sudjelujete u dugor cijeloživotnom obrazovanju, oni to ne vide, oni ne vide sebe kao ciljana skupina za te programe jer imaju negativna iskustva sa školom do sada i sa učenjem, sa obrazovanjem. Dakle, moramo imati drugačiji pristup kako bismo one ljude kojima je najviše potrebna prekvalifikacija ili dodatna kvalifikacija da nam se pridruže i da razumiju da iako su im prošla iskustva negativna, to ne znači da oni nisu u stanju stjecati nove vještine ili da nisu u mogućnosti sudjelovati u programima jer ih oni jednostavno ne uključuju. Dakle, moramo raditi na razmišljanju ljudi i to će nas doveti do pametnije i više digitalne radne snage, ako to tako mogu reći. Hvala. Najljepša hvala. Sljedeća, sljedeći govornik je gospodin Peres iz Španjolske. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Govorit ću na španjolskom. Imam dvoje djece od 8 i 12 godina i uvjeren sam da kada oni dođu na radno tržište, oni neće e, raditi posao koji trenutno postoji. Ja sam u potpunosti uvjeren da kada govore o tradicionalnim zanimanjima i o svojoj budućnosti, oni još uvijek ne znaju što će raditi jer će raditi na nečemu što danas vjerojatno ne postoji. Kada stavimo, evo danas, eh, kada postavimo ovo pitanje kada nakon ovih siglačih slaganja, pitanje je kako ćemo prilagoditi eh, ovom dinamičnom radnom tržištu naš obrazovni sustav. To je ključno pitanje. Ovdje smo čuli jako puno odgovora, a jedan od njih je, bilo, eh, je bio jako zanimljiv, a to je da znači davanje kredita za obrazovanje kao što se radi recimo u Njemačkoj kako bi se ljudi lakše prilagodili svim potrebama ovog tržišta rada. Ono što moramo napraviti, a to je da naši mladi nemaju samo e, teoretsko obrazovanje po pitanju novih e, kvalifikacija, nego dok se razrađuje e, teorija da istovremeno oni imaju dotici sa stvarnim radnim svijetom i da u praksi primjenjuju sve ono što uče. Mi smo to u Ekstremaduri naučili 2014. godine i to primjenjujemo vrlo uspješno. Dolazim iz Španjolske gdje imamo jednu od najviših stopa nezaposlenosti u Europi, a pogotovo kada je riječ o nezaposlenosti mladih. Statistike kažu da je pred nama generacija mladih koji su su najbolje obrazovani u povijesti i zato postoji veliki nesrazmjer između onoga što poslodavci traže i onoga što mladi uče i što mogu ponuditi. Možda imamo najobrazovanije mlade, ali nemamo one kompetencije koje e, tvrtke traže. Robotika, e, lanci blokova, e, digitalizacija, znači ta četvrta industrijska revolucija je stigla i mi moramo biti u stanju u naše obrazovanje, u obrazovanje naših mladih unijeti koncepte koji će pomoći njihovoj budućnosti i koji će im omogućiti da dođu na tržište rada. To je izazov za Španjolsku, ali također i za Europu. I moramo razviti te alate, moramo u Europi našim mladima dati one e, vještine koje će trebati našim tvrtkama i moraju shvatiti da su i jezici važni u njihovom obrazovanju. Na primjer, naša djeca će raditi na radnim mjestima koje danas ne možemo ni zamisliti, a da bismo ih za to pripremili, moramo biti hrabri, odvažni. Moramo obrazovati naše mlade kroz drugačiji sustav i moramo na neki način imamo omogućiti dođu na tržište rada već posjedujući određeno praktično iskustvo. Moramo to odmah napraviti. E, obzor 2020 i Obzor Europa bi trebali biti trampolin, odskočna daska koja će im osigurati takva buduća radna mjesta, zato što će nam trebati jako puno radnika sa novim kompetencijama ovdje u Europi. Počnemo činiti, raditi odmah kako bi ta, e, taj digitalni jaz bio što manji e, između jedne i druge države. Moramo poticati tvrtke na tom području da osim sam veće konkurentnosti mogu ponuditi i već više plaće jer upravo o tome danas govorimo. Hvala. Hvala. Sada ćemo nastaviti sa drugim zastupnikom iz Španjolske, još jednim, gospodin Sanchez, izvolite. Zahvaljujem. Govorit ću na španjolskom. Dobar dan svima. Ova politički klub koji ja zastupam na ovom sastanku, a to je Vox, e, dakle koji je u ovom Europskom parlamentu uključen u klub zastupnika ECR, e, pretpostavlja da obrazovanje nije gospodarsko pitanje, nije samo gospodarsko pitanje, nego nešto što je vezano i uz dostojanstvo osobe. I upravo zato e, su čelnici države vlada i naše vlade obvezne E, osigurati kako privatno tako i javno obrazovanje odnosno da osiguramo svim mladima najbolje moguće obrazovanje koje će omogućiti u razvoju njihovih osobnosti i sposobnosti. Ono što također smatramo, a to je da moramo imati na umu što to znači općenito obrazovanje svih učenika kada govorimo o e, srednjim školama i o dodiplomskom studiju e, također Recimo Francuska je jedna od država koja e, zapravo kreće od zajedničkih temelja koje uključuju četiri discipline koje moraju pohađati e, svi, znači i e, stranci koji pohađaju te škole i e, znači i također francuski E, francuski e, građani. Znači e, prvo, drugo, znači prva disciplina je vezana uz znači osnove, druga je znači osnove samog civilnog društva, druga je vezana uz matematičke vještine, također i sposobnost u nekakvim znanstvenim i tehničkim disciplinama. Treća disciplina bi trebala biti znači osim prve discipline kada se uči francuski jezik, znači treća disciplina bi trebala biti strani jezik koji također pretpostavlja i poznavanje poznavanje ne samo jezika nego i kulture. A e, Četvrta disciplina je informatička vještina kako bismo se prilagodili svijetu u kojem živimo. Takvo općenito obrazovanje koje obuhvaća ta četiri osnovna elementa je nešto bez čega ne možemo. To je nešto što može doprinijeti da se borimo protiv e, kulturalnog i intelektualnog osiromašenja s obzirom e, da danas zbog previše korištenja informatičkih resursa u proteklih nekoliko godina e, to je ono što bilježi konstantan pad među našim mladima. E, nakon više od 30 godina e, iskustva e, kao sveučilišnog profesora govorim vam ovo što sam ovdje napisao. Također vas želim pozvati da mlade obrazujemo po pitanju opće kulture. To bi također trebao biti temelj za svaki sustav obrazovanja. To je nešto što zahtijeva od nas dostojanstvo svake osobe. I to je nešto što je kompatibilno i što bi trebalo postojati zajedno uz razvoj vještina i stručnog osposobljavanja te također prilagođeno svim gospodarskim potrebama ovog vremena u kojem živimo. E, takvo obrazovanje, takve vještine u okviru novog plana za Europu trebale bi pružiti kapacitete koji će biti srazmjerni E, ne samo e, znači javnom nego prvenstveno privatnom sektoru koji ipak stvara najviše radnih mjesta ne u, e, samo u Europskoj uniji nego također i izvan Europske unije. I to moramo napraviti na način da se takve vještine razviju imajući na umu potrebu da poboljšamo strukovno obrazovanje. Ne smije postojati prevelika razlika kao što to postoji u Španjolskoj i u drugim državama Europske unije između potreba znači tog našeg privatnog sektora potpora gospodarstvu i brojeva e, znači ko tih e, e, znači sveučilišnih mladi koji dolaze na tržište rada znači koji imaju diplomu. Postoji preveliki jaz zato što ne mogu sve osobe koje završe fakultete koje su visoko kvalificirane dobiti takav posao. Nama trebaju i srednje i nisko kvalificirani radnici. Dakle, ono što treba našim mladim osobama, a to je da se za posao plaćaju, da im ta plaća bude do dovoljna za dostojanstven život i da će društvo cijeniti njihovo zanimanje neovisno o razini kvalifikacije, jesu li oni e, akademski obrazovani ili ne. Puno hvala. Puno hvala. Evo ga, time smo zaključili ovo, ovaj prvi popis govornika i sada bih e, dao riječ, e, dala riječ ponovno panelistima. Čuli smo jako mnogo zanimljivih e, komentara, savjeta i pitanja i ako e, smijem, mogla bih reći da imamo jednu temu koja je svima bila zajednička, a to je učinak digitalne revolucije na tržište rada. I kao što je komisija danas objavila e, svoju prvu komunikaciju vezanu uz e, digitalnu transformaciju, sada bih prvo htjela dati riječ povjereniku Šmitu kako bih mogao odgovoriti na ova pitanja i komentare, ali kako bi nam mogao dati i neke od svojih zaključaka. Hvala. Izvolite. Euh, Hvala gospođo predsjedateljice. Imate pravo. Digitalni izazovi su glavni izazovi. Jer će ta digitalna revolucija najvjerojatnije promijeniti e, većinu radnih mjesta, te će stoga zahtijevati od svakog od nas da uloži u svoja znanja. Prva stvar eh, koju želim ponoviti je ta da moramo ulagati u znanje, ulagati u trajno, konstantno obrazovanje. To je nešto što je pozitivno, to nije nešto što ograničava, to je jedna nova prilika. Mislim da bismo trebali svima onima koji su jako zabrinuti i koji su s pravom zabrinuti zbog toga kako će se ta digitalna revolucija odraziti na njihov posao, njima trebamo reći da ih nećemo ostaviti same. Stoga svi oni koji imaju određenu odgovornost, e, javni sektor, države članice, Europska unija, dakako, ali i privatni sektor, moraju stvoriti ili poboljšati okvire za e, osposobljavanje. Znači, digitalna revolucija od nas traži da promijenimo tu perspektivu i da promijenimo čak, rekao bih, i dimenziju svega toga. Druga stvar koju sam zabilježio i koja predstavlja doista problem, to je činjenica da su upravo oni koji su najslabije obrazovani, oni u koje se najmanje ulaže, a najčešće se upravo radi o njihovim e, poslovima koji su najviše ugroženi u svemu ovome. I stoga treba pronaći, a to je isto tako i netko već i e, opisao e, dobre metode s kojima ćemo te radnike te e, zaposlenike približiti ponovno tom sustavu obrazovanja i osposobljavanja. Istina je da mnogi od njih se možda ne sjećaju e, na školu u jednom pozitivnom smislu, što znači da moramo izraditi nove metode, kako ih obrazovati, kako ih osposobiti, kako im dati novu perspektivu, i kako im onda pružiti nove prilike. To je isto samo po sebi već na neki način jedna revolucija zato što moramo promijeniti naše obrazovne sustave. E, treći plan rada, treće područje je to da su često to upravo najstariji radnici, a kada govorimo o najstarijim radnicima onda se tu često radi o zapravo relativno mladim ljudima u koje se isto tako dosta e, slabo ulaže. Što znači da bi moglo doći do jednog jaza, digitalnog jaza u poduzećima. Jer su to upravo one osobe koje često ne mogu e, uhvatiti se u koštac sa tim promjenama u tvrtkama. Što znači da starost ne smije biti e, element e, za diskriminaciju. Kada govorimo o cjeloživotnom obrazovanju, onda to doista znači cjeloživotno obrazovanje, pa čak e, to znači obrazovanje i nakon profesionalnog života. Zato što je Europska komisija sada uvela isto tako i tu ideju e, aktivnog stavljanja, što znači da bi čovjek trebao i nakon svoje profesionalne karijere imati dalje pristup obrazovanju. Vrlo sam osjetljiv na ovo pitanje spola o kojem smo govorili. Danas doista konstatiramo da su žene manje prisutne e, na području novih tehnologija, a ipak kada se uspoređuju rezultati djevojčica i dječaka u školama, onda vidimo da su djevojčice češće bolje učenice, pa i kada se radi o znanstvenim predmetima. I stoga postoji ta jedna prepreka um, kod poslova, kod radnih mjesta, koju bismo trebali ukloniti. Borba za ravnopravnost spolova se stoga odvija i na području digitalnih e, promjena. I na kraju krajeva imamo pred nama jedan veliki pothvat. Kada si zamislimo da će se u idućih nekoliko godina, kada kažem idućih nekoliko godina, onda ne mislim na idućih 20-30 godina, govorimo o idućih 5-7, najviše 10 godina možda, da ćemo morati gotovo polovicu, a možda i više radnika prekvalificirati ili doškolovati. Dakle, govorimo o 120-130 milijuna ljudi. To je nevjerojatan razmjer, to je i financijski gledano eh, vrlo eh, daleko sežno i neko je već i rekao da ne možemo eh, to provesti bez javnog financiranja niti bez ulaganja. A ponavljam, ulaganje. Ulagati u znanja, ulagati u vještine znači ulagati na jednak način kao što se ulaže u strojeve, u računala i tako dalje. I stoga bismo trebali promijeniti isto tako i naš način gledanja kada se radi o tome kako tetiramo takva ulaganja unutar samih poduzeća, što se tiče toga koliko se može tome posvetiti resursa, um, što se tiče toga kako se primjerice e, takve mjere oporezuju i tako dalje. Za nekoliko tjedana ćemo pokrenuti tu novu agenciju za vještine i to je prvi korak. Naravno da bi ta agenda trebala biti e, sastavljena sukladno različitim kulturama, različitim iskustvima, e, sukladno tome tko e, je tu već ispred drugih, tko pomalo zaostaje i naravno da trebamo u sve to uključiti i različita očekivanja, primjerice kada se radi o umjetnoj inteligenciji, što je nešto što će promijeniti poduzeća. To će promijeniti način eh, na koji proizvodimo. Neki sektori poput zdravstvenog sektora, neka zanimanja poput primjerice upravo e, medicinskih zanimanja, tu se već sada odvijaju određene promjene, što znači da se moramo danas pripremiti na te promjene, ali moramo se pripremiti e, sa jednim osjećajem e, povjerenja, a ne da se ljudi boje. Trebamo uljevati povjerenje ljudima. Mnoga radna mjesta će se promijeniti, to je točno, ali oni će se promijeniti djelomično i nabolje, bit će manje ponavljanja, E, prepustimo strojevima repetitivni rad i pokušajmo iskoristiti bolje ono što mi ljudi možemo raditi, a to je kreativnost, empatija i zajednički rad. To je jedan veliki pothvat za Europu, to je isto tako nešto i što se tiče naše budućnosti. Kao što sam rekao, danas smo usvojili važnu strategiju, strategiju o digitalnom sektoru i ovisno o uspjehu te strategije će e, Europa zauzeti svoj položaj na globalnoj razini, e, na razini e, globalnog natjecanja s našim velikim konkurentima, to, to su Kina, SAD i drugi. Ulagati dakle u muškarce i u žene, u djecu, jučer smo imali raspravu o jamstvu za djecu, sve je to sasvim dio toga. Ja sam optimističan. Ja mislim da možemo pobijediti u toj e, borbi, da možemo transformirati Europu koja je danas e, gospodarski gledano jako jaka i da možemo osigurati to da ona takva ostane u budućnosti. Hvala. Thank you. Najljepša hvala gospodine povjereniče na vašoj pozitivnoj poruci i ohrabrujućim riječima. A sada bih e, rekla da je gospođa Kiloren u svojim uvodnim riječima rekla da moramo učiti jedni od drugih, drugih. Čuli smo puno intervencije iz različitih dijelova Europe, pa bih vam sada dala riječ da nam kažete što ste vi od, tih, od nas naučili, odnosno iz tih intervencija. Izvolite. Hvala gospođa predsjedateljice. Ja mislim da sam nešto naučila i to je jako dobro kad se dogodi kod političara. Moje napomene je kada e, gledam što je to digitalna era, onda se pitam tko je taj tko dovodi do promjene. Ponekad se čini kao da ljudska bića više nisu dijelom tog pitanja. Čini se kao da to dolazi negdje izvan nas, iz svemira, iz negdje iz nekog tajnog mjesta, a da smo a da mi o tome nemamo što za reći. A zapravo smo mi koji mijenjamo stvari, koji donosimo odluke. Mi smo ti koji odlučujemo da želimo olakšati teške poslove ili jesmo li možda odlučili da želimo zamijeniti ljudska bića, radnike, zaposlenike. Ne, ne mislim da je to tako, no kakva je mentalna situacija, odnosno kako mi razmišljamo o digitalnoj eri koja dolazi u naše živote i kako to, gledamo na to je li to dobro ili loše. Čini se da je lakše kontrolirati digitalna pitanja nego kontrolirati na primjer e, klimatske promjene možemo promijeniti stvari, možemo promijeniti svoje ponašanje, možemo djelovati učinkovito, ali kad se radi o prirodi i kad se radi o našoj planeti Zemlji uvijek postoje veće poteškoće nego kontroliranje recimo digitalizacije ili davanja e, mogućnosti ljudima da steknu nove vještine. Evo kako je razmišljam. Ja se nadam i želim da se naša potrošnja također promijeni, ne treba nam toliko dobara više. E, ljudi žele više iskustava, nečeg drugog u svom životu, a ja mislim da je i to izazov, ali i mogućnost za uslužni sektor. Kada ljudi e, razmišljaju o tome da za njih više nema radnih mjesta, ja mislim da će uslužni sektor e, učiniti novi iskorak u sljedećih nekoliko godina. Možda to u ovom trenutku još ne shvaćamo jer još uvijek razmišljamo da trebamo proizvoditi više dobara jer što više imamo to smo bolji ljudi. A možda sljedeće godine ili u sljedećih dvije, tri godine ćemo početi razmišljati drugčije i shvatiti da nam sva ta dobra ne trebaju da ne trebamo više trošiti, već nam treba nešto drugo što će to zamijeniti u našim životima. I ja mislim da je danas jako puno i važno rečeno o tome kakve sposobnosti učeni ljudi imaju. Možete pokušati ponuditi ljudima e, obrazovanja, a da ih ne pitate što im zapravo treba. Kako žele učiti, što žele učiti. Dakle, moramo se usredotočiti na ljude, na ljudska bića i moramo imati e, tečeve skrojene prema njihovim potrebama i željama. Staranje je veliki problem u Europi. Mi jesmo stanovništvo koje je stari, a sve manje beba, kao što je kolega jako <laughs> dobro rekao. Mi zaboravljamo obiteljski život Želimo li još uvijek obitelji i djecu i e, mogućnost da imamo fleksibilne sustave u radnom životu, da radimo i nešto drugo, ne samo da radimo. A svoje obraćanje bih ovaj puta završila tako što ću reći da moramo donijeti nadu onima koji su izgubili nadu, vještine onim, onima koji vještine nemaju. Moramo graditi povjerenje umjesto nepovjerenja. Eto, to je jako, jako veliki posao za sve nas. Hvala, hvala, vrlo dobra rasprava. Thank you very much and... Hvala, a sad ćemo otputovati sa sjevera na jug. E, čuli smo nekoliko intervencija iz, sa juga Europe, iz Hrvatske i čini se da je ovo jako veliki prioritet za hrvatsko predsjedanje, pa bih sada dala riječ gospodinu Babiću da čujemo da li on e, dijeli razmišljenja finske kolegice. Izvolite. Pa, e, poštovana gospođu Hrancova, E, naravno da dijelim, to sam rekao i u svom uvodnom izlaganju, ali dobro je bilo čuti danas e, rasprave pojedinih kolega i zapravo upravo se vidi ta dinamičnost na tržištu rada, poglavito u Europskoj uniji gdje se kroz pojedine kolege i njihova izlaganja da zamijetiti nekoliko stvari iz naše perspektive kad ste rekli s juga Europe gdje je velika velika mobilnost radne snage u one zemlje koje imaju veće standarde i veće mogućnosti zapošljavanja što zapravo mi na jugu Europe itekako, itekako osjećamo. Gospodin Starović iz Slovenije je rekao da danas tržište ne može riješiti naše probleme i da se zapravo 65% onih koji završe ili diplomiraju zapravo za zanimanja koja ne postoje s druge strane čuli smo i kolegicu iz cipra Karakumu, koja je zapravo govorila da minimalna plaća bi mogla biti mač sa dvije oštrice, ali i zabrinutost da zapravo nećemo naučiti puno od toga kada nam umirovljenici moraju ponovno dolaziti na tržište rada umirovljenici koji dolaze na tržište rada misli se na ona posebna zanimanja koja su ograničena zakonom ali oni još uvijek zbog svojih psihofizičkih sposobnosti mogu pomoći na tržištu rada i biti određeni supstitut ne samo za radna mjesta i poslodavce već i kao mentori onima koji dolaze na tržište rada. koliko znam rekla je i otprilike životno obrazovanje da i to je bilo i u staroj grčkoj ali ne ono obrazovanje koje služi za prekvalifikaciju a zapravo ako se sjećate kod predstavljanja pred europskim parlamentom i povjerenik ovdje do mene gospodin schmidt je zapravo govorio o tim, o tim stvarima kvalifikacije i prekvalifikacije upskilling i reskilling tržište rada je dinamično tržište ono nije statično i te su promjene nužne te kvalifikacije prekvalifikacije dokvalifikacije i ono što je zapravo govorila kolegica müller iz, iz e, njemačke zapravo neke stvari se možda mogu primijeniti na određene zemlje a neke i ne. ono što je dobro što je dobro kroz europsku komisiju odnosno europski parlament jest možemo zapravo doći do određenih saznanja prvenstveno preko europske komisije i znati da i mladi ljudi kroz europsko jamstvo za mlade na kojem se puno radi odnosno kroz starije ljude da svi imaju pravo na tržištu rada svi imaju pravo na rad na pravednu plaću za isti rad i mislim da je to dobro to je u uvodnom izlaganju govorila i predsjednica ursula von der leyen ali kažem i, i gospodin schmidt. drago mi je što je došlo do ovakve rasprave mislim da ono što je gospodin schmidt rekao u svom izlaganju da to ide kroz europsku, uniju i europski parlament ali mora ići kroz nacionalne parlamente i sve ono što primijenimo bude dobro kroz naše nacionalne parlamente zapravo doprinijet cijelom gospodarstvu na, cijelom području europske, unije. činjenica je da kao nacija starimo i mislim da kroz i kroz povjerenicu za demografiju i za demokraciju moramo pronaći načine alate i modele da imamo veći natalitet od mortaliteta i ako nam se to dogodi mislim da smo uspjeli. hvala vam Najljepša hvala na, ovom zaključku, a sada zadnja, ali nikako ne manje važno, gospođa Miller. Pitam se hoćete li naći pravu ravnotežu između ovih intervencija. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. I hvala vam i na ovoj vrlo napetoj raspravi danas e, već evo, dosta kasno u danu. Moj prvi dojem je taj da se svi slažemo izred oko toga da je osposobljavanje danas važnije nego ikad prije. To je upravo ona odluka koju moramo donijeti ako želimo da se Europa može nositi sa izazovom budućnošću, sa ovim trenutnim izazovima. To je to pitanje hoćemo li uspjeti da cijelo životno učenje i osposobljavanje doista E, bude prisutno e, kod svih i svugdje. Imali smo zanimljivu raspravu je li to zadaća samog tržišta rada ili države. U normalnom obrazovanju, u osnovnom obrazovanju smo svi već odgovorili na to pitanje. Obrazovanje je pravo i svako dijete ima pravo na obrazovanje, a u e, većini država je to isto tako i obaveza, školanje je obavezno. Kada se radi o osposobljavanju onda nemamo to isto, to nije pravo. I stoga je pitanje koje bi se trebali postaviti to bismo li trebali postići to da obrazovanje ne završi e, kada čovjek postane odrasla osoba, već je to zapravo cijeloživotno pravo svake osobe i što onda proizlazi iz toga? E, iz toga proizlazi da moramo uspostaviti odgovarajuću infrastrukturu. Znači li to isto tako i da bi trebali prilagoditi tome i prava radnika? E, prava koja vrijede za tržište rada i tu se slažem sa kolegom sa Cipra. Za mnoge ljude je to e, dosta stresno zamisliti si da moraju svako malo promijeniti svoj posao, ali je to isto tako velika prilika, no e, to je veliki rizik ako e, okruženje nije dobro, ako ja nemam dovoljno mogućnosti prilagoditi se e, toj promjeni, a to ne bi trebala biti isključiva odgovornost tržišta, to bi trebala biti zadaća države, zato što će država biti na gubitku, Europa će biti na gubitku ako ne uspijemo iskoristiti taj potencijal. Ko, jedna kolegica koja sad više tu nema isto tako dobro rekla, da moramo e, doprijeti do svih onih do kojih još nismo uspjeli doći. Jer nisu samo njihova radna mjesta, ali su e, u velikoj mjeri upravo ta radna mjesta ona koja su ugrožena. I možda e, nešto vezano s kolegu iz Španjolske koji je govorio o školskom obrazovanju. Tu se radi o tehničkom obrazovanju, o jezicima, o informatičkom obrazovanju, ali ono što nedostaje, što je jednako važno, je primjerice kreativnost, mogućnost da se razvije kritično mišljenje. To su jednako tako osnovni preduvjeti u e, novom e, digitaliziranom svijetu. To je bitno za e, opstanak u tom svijetu. To je gospođa Makar isto tako rekla. E, hoćemo li moći razotkriti lažne vijesti? Pa to je isto tako pitanje obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja. Jesmo li sposobni u našem svakodnevnom životu kritično propitivati o svemu što vidimo i onda isto tako i moći sudjelovati u našem društvu. Dakle, tu se ne radi samo o ekonomiji na kraju krajeva, već i o društvu, o našem zajedničkom suživotu, o tome hoćemo li to i dalje nastaviti raditi u jednoj dobroj zajedničkoj Europi ili ćemo se raspasti. Thank you very much. Najljepša hvala. Ispričavam se. Imamo intervenciju za koju je se prijavilo posljednji trenutak odbor regija, gospodin Karačone, izvjestitelj za socijalnu politiku koji bi želio govoriti vrlo kratko, jednu minutu. Gospodine Karačone, izvolite, imate riječ. Hvala što ste mi dali riječ su predsjedatelji gospodin Špet, eh, zastupnici nacionalnih parlamenta. Ja dolazim iz Evropskog odbora regija a to je skupina eh, lokalnih predstavnika. Na, mi se usredotočujemo na ožuriranje agende eh, za vještine, sma, eh, nedostatak vještine i prekvalifikaciju. Mi smo uvjereni da je ova agenda vrlo važna za razvoj Europe, a treba je ažurirati e, sa referencom na lokalne uvjete i podostupne resurse. Investicije u ljudski kapital bi trebalo se gledati kao socijalni investman i to bi trebalo uključiti i aktivnost, aktivnosti kojima se obraća e, skupinama ljudi koji su u nepovoljnom e, položaju i gdje ljudi ne znaju sami sebi pomoći pri obrazovanju. Treba nam suradnja na temelju partnerstva između nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela vlasti, poduzeća, zaposlenika kao i civilnog društva kako bismo uzeli obzir e, sve ono što se stječe kao e, obrazovanje formalnim i neformalnim putem. Samo da vam dam jedan primjer program We Learn Again koji e, e, se odvija u Mađarskoj. Više od stotinu e, romske populacije je dobilo posao u javnom sektoru od održavanja do vrtlarskih poslova. Osim vještina koje su stekli, program je također ima utjecaj na stav prema zaposlenju. Osim toga, E, ti su ljudi dobili certifikacije pohađanja e, obrazovanja i to im je po, podiglo samopouzdanje Ovdje se radi o jednoj podskupini zaposlenika, a to je zapravo pomoglo i financijskoj situaciji njihovih obitelji. To je bila win-win situacija, a projekt je zapravo mali, ali to je dobar primjer koji nam pokazuje da lokalna i regionalna razina postaju sve važnije u implementaciji upravljanja s vještinama i da često imaju puno inovativni pristup e, kad ne postoji institucionalna podrška. Dva su aspekta ovdje vrlo važna, odljev mozgova i demografske promjene. Prošle e, tjedan smo govorili o riziku odljeva mozga za dugoročnu održivost europskog projekta i stoga naš odbor predlaže mehanizam na europskoj razini da se koordiniraju mjere za sprječavanje odljeva mozgova, a to treba raditi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Ja sam izvjestitelj za mišljenje e, našega odbora o demografskim promjenama a, a to je jedan od naših najvećih izazvana. E, prekvalifikacija i dokvalifikacija su e, odgovori na te ogromne izazove. Hvala vam na vašoj pažnji. Thank you very much. Najljepša hvala. Dakle, ovime zaključujemo raspravu. Zahvaljujem svima vama koji ste sudjelovali, ali prije nego što zaista završimo, dozvolite mi da zahvalim u ime svih nas, mojem supredsjedatelju gospodinu Marusu, da ću mu još jednom riječ za završne, eh, završno obraćanje. Najljepša hvala. Ja bih također zahvalio Europskom parlamentu koji je domać parlamentarnom tjednu. Zaista mi je čast što sam bio dijelom toga i što sam suorganizirao ovaj sastanak. Govorit ću hrvatskim jezikom za kraj e, i želim sažeti neke stvari koje mislim da, će, e, da su vrlo važne. Još, još jednom na kraju svima se zahvaljujem na, na doprinosu, pogotovo panelistima. Mislim da su bili zbilja vrlo kvalitetni. E, drago mi je još jednom posebno i da Europska komisija prepoznaje ovu temu kao nešto što bi trebalo biti vrlo visoko na listi prioriteta u narednom periodu iako možda sve zemlje u europskoj uniji nemaju iste prioritete po pitanju trenutne situacije u području i edukacije i vještina i poslova i tržišta rada. Na kraju krajeva svi živimo e, i dio smo Europske unije koja gradi zajedno u budućnosti mislim da na taj način moramo, moramo i razmišljati. Ulaganje u ljude, ulaganje u djecu, ulaganje u budućnost je nešto što moramo shvatiti kao prioritet i moram reći da ako bi nešto iz svih ovih rasprava zaključio i predložio europskoj komisiji je da akcija odnosno aktivnosti moraju biti brze kada uočimo određene probleme do rješenja odnosno do prijedloga moramo dolaziti na što brži način primjerice kada smo vidjeli da imamo problem sa nezaposlenošću mladih prije nekoliko godina Europska komisija je predložila jedan dobar plan i mislim da je on dao efekta u cijeloj Europskoj uniji i mislim da sa takvim stvarima treba nastaviti i u budućnosti. Ono što kada govorimo o obrazovanju odnosno vještinama i tržištu rada možemo vidjeti da nažalost naši građani u većini europskih zemalja e, se ne educiraju tijekom svog radnog vijeka. Znači kada pogledamo sve zaposlene u europskoj uniji svega posto njih imaju u godini dana etverotjedno neko obrazovanje koje bi im pomoglo da razviju nove kompetencije ili da obnove neke koje trenutno imaju. neke zemlje su tu nešto bolje neke zemlje su tu nešto lošije, ali ten prosjek na razini europske unije mislim da nije dovoljan. Također ono što bi Europska komisija trebala uzeti kao prioritet je da e, nažalost nisko obrazovani e, građani u pravilu se ne educiraju. Znači podatak koji govori da svega jedan od 25 kvalificiranih e, radnika koristi neki program cjeloživotnog učenja također pokazuje na problem. Znači ono što želim reći da bi e, Europska komisija, ja sam siguran da će to tako i biti, treba uzeti u obzir ove kritične probleme e, koje bi mogla rješavati sa nekim programima i koji bi se mogli relativno brzo, brzo e, primijeniti. Na kraju vještine odnosno dostupnost obrazovanja svima mislim da je nešto što će sigurno biti vrlo važan čimbenik i budućeg tržišta rada i budućeg rasta gospodarstva u europskoj uniji ali i kao zajednica koja želi stvoriti jednake mogućnosti svima koja želi stvoriti mogućnost da e, cijeli život svi naši građani uče i doprinose našem društvu mislim da sve veći i veći prostor treba otvarati ovakvim temama zato još jednom kažem siguran sam da ovo nije zadnja rasprava ovog tipa da ćemo na narednim ovakvim skupovima e, raspravljati o ovoj temi da ćemo gledati kakvi su trendovi u kom smjeru se situacija razvija i da ćemo jedni drugima pomoći da stvorimo jedno bolje e, modernije i e, kvalitetnije tržište rada u EU i da će od toga koristi imati sve zemlje članice a na kraju krajeva najvažnije građani koji žive u EU. hvala vam lijepo. Well, dobro, to je to. Hvala vam svima. Uživajte u ostatku dana i sretan povratak kući.